Good afternoon. We continue. Dobar dan želim svima. Evo nastavljamo sa današnjim e, sastankom odbora. Prije početka glasanja, evo želim obzaniti rezultate jutrošnjeg glasanja. Dakle, točka treća, održivo korporativno upravljanje. Amandmani su usvojeni, kompromisi amandmana e, amandmana 11, 12,

NVE, NVF, NVG, J, K, L, kompromisni amandman 8, 9 i 10. Točka četvrta, udružena, tužba za zaštitu kolektivnog interesa potrošača, 43 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Točka peta dostava u državama na sudskim, izvan sudskim pismenima, u građanskim ili trgovačkim stvarima 43 za, bez eh, protivnik, bez eh, protiv, bez suzdržanih. Točka ta suradnja između sudova država članica o izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima, 43 za, niko protiv, nitko suzdržan. Eh, točka 7 odbor pet, predstavka broj 0407 kroz 2019, svi za, niko protiv, nitko suzdržan, usvojeno je točka 8. predstavka broj 0664 kroz 2019, 23 za, 0 protiv, 0 suzdržanih, usvojeno. Točka 9. Sporovi koji uključuju parlament po članku 149. poslovnika, 23 za, 0 protiv, 0 suzdržanih, usvaja se. Te glasovanje o odboru i članka 225. 22 za, 1 protiv, 0 suzdržanih, usvojeno. Evo vidimo da imamo kvorum i otvorit ćemo, čim vidimo da imamo kvorum, otvorit ćemo glasanje za konačno glasanje za točku 18. održivo korporativno upravljanje, izvjestitelji Pascal Duran. Otvoreno glasanje od 13.45 do 13 e, do 15. E, sjetite se svih pravila koje sam e, rekao, pravila glasanja jutros. I na kraju sastanka Imat ćemo rezultate i e, objavit ću ih danas. Sad prelazimo na točku 19. Jačanje transparentnosti i integriteta u institucijama EU-a osnivanjem neovisnog tijela EU-a za etičko pitanje. Gospodine izvjestelju, gospodine Sežurne, sada imate riječ, izvolite. Hvala predsjedatelju. Dakle, s komisijom, mi komisija trebamo napraviti mišljenje u okviru eh, o osnivanju neovisnog tijela za etička pitanja. Dakle, tu se radi o mišljenju koje slijedi i na zahtjev eh, ovog odbora, tako da ću vam eh, predložiti prvu verziju nacrta ovog mišljenja i želim vam najprije reći da sam se držao nadležnosti odbora Juri u okviru izrade ovog mišljenja. I ovo mišljenje treba istovremeno osnažiti postupak saslušanja, povjernika i njihovog potvrđivanja, potvrđivanja njihovog, njihovog imenovanja. Mi smo polazili od, od konstatacije da odbor Juri nije baš imao svoje mišljenje u ovom cjelokupnom dispozitivu bili za ili protiv u biti ovoga svega. Dakle, na kraju je odbor Juri iznio mišljenja o sukobu interesa, to je bila naša nadležnost i e, nadležni odbori su odlučivali o e, sukobu interesa, a ne kao što je bilo u njihovoj nadležnosti o E, biti nadležnosti povjerenika o kojima se radi. Dakle, cijelokupno taj postupak treba revidirati i unutar e, dispozitiva mjera e, za um, unapređenje. Dakle, u ovom mišljenju se ne radi o tome da se revidira odnosno da naš odbor ne bude više nadležan za analizu i imenovanje povjernika glede etičkih pitanja i sukoba interesa, već se ovdje traži da, da nam pomoć pruži e, jedno jedan kolegi koji bi mogao da nam pruži pomoć, odnosno da asistira a ovaj odbor bi dakle imao malo proširenije e, nadležnosti. Ja bi se mogao složiti sa čitavim nizom amandmana ukoliko i bude, dakle amandmana koji bi mogli proširiti polje e, primjene mišljenja ili definiciju pojma sukoba interesa danas jer ne postoji sudska praksa, europska sudska praksa o tome. I to tijelo Zajednička pitanja trebalo bi omogućiti zajedno uz odbor, odbor, rad odbora Juri da se pojača dakle povjerenje u naša tijela i povjerenje u njih. Francuski primjer, sad ne kažem to zato što je to najbolje rješenje, ali imamo visoko visoko tijelo za transparentnost političkog života koje je uspostavljeno nedavno u Francuskoj, koje je urodilo baš dobrim rezultatima, a istovremeno nije došlo do pranja prljavog veša na javnoj sceni. Mislim, dakle, to je nađena pravna ravnoteža. Transparentnost je više instrument e, uspostave povjerenja, barem je to tako zamišljeno u ovom e, nacrtu mišljenja za odbor Juri. Dakle, da stvari budu jasne, ja sam se držao nadležnosti odbora Juri, kao što sam to već rekao, i znate koliko, e, kakav je naš senzibilite što se toga svega tiče, dakle, glede uspostave tog e, etičkog tog tijela EU-a za etička pitanja. Dakle, evo, spreman sam saslušati sve komentare, prigovore, sve ono što smatrate da se može poboljšati glede e, čitkosti ovog mišljenja ili bilo što drugo. U svakom slučaju ono što je važno jeste da odbor Juri e, uputi odboru AFKO svoje mišljenje i da ne budemo njemi. Dakle, da se dođe do kompromisa između svih klubova zastupnika e, do svih e, odbora. Za mene je to jako važno. Hvala gospodine Sežurne. Sada predajem riječ izvjestelju a Danielu Freundu. Gospodine Freund, izvolite, imate tri minute na raspolaganju. veza je jako loša, ne može se prevoditi. Sorry, Mr. Freund, we cannot hear you properly. Gospodine Freund, žao mi je, ali vas ne čujemo kako spada, imamo nekih tehničkih problema, očito. Da li da mu se kaže da osvježi stranicu? Možemo li ponovno pokušati? Čujete li me? Da, puno bolje, puno bolje, izvolite imate riječ. Dobro, hvala. Hvala još jednom što ste mi dali riječ. Hvala e, Stefanu što je e, predstavio mišljenje. Ja bih samo korak unatrag odstupio i podsjetio zašto mi ovo radimo. Naime, zadnjih godina vidjeli smo e, neka etička pitanja koja su se pojavila, iskrsnula, skandali otprilike u svim europskim institucijama Mislim da je najpoznatiji slučaj vjerojatno e, Jose Manuel Barroso koji je očao rad za Goldman Sachs, ali u komisiji smo općenito govoreći vidjeli da je prethodni saziv komisije prije, prije Junkerove u biti, e, tu je bilo 50% e, povjerenika otišlo u lobistička tijela Europske unije kratko nakon što su završili radi za europske institucije i to naravno otvara vrata mogućim sukobima interesa. Dakle, odavno postoji nakana da se napravi neko neovisno tijelo EU-a za nadzor, na primjer za e, prebacivanje iz e, javnog sektora u privatni sektor e, i tako dalje. I svi su zadnjih godina tijekom kampanja rekli da će podržati stvaranje takvog tijela i samo Ursula von der Leyen obvezala se u tom smjeru u svom eh, dakle mandatnom eh, pismu. Dakle, na nama je na parlamentu da iznesemo prvi prijedlog i doista se veselim eh, radu i suradnji sa svima vama, svim onima koji su zainteresirani za ovo, dakle, ne samo za odbor za ostana pitanja, Dakle, cilj nam je da napravimo dobar prijedlog. Moja nakana, moja ideja je sada da se ne bavimo previše time kako postojeća pravila u različitim kodeksima i u e, pravilniku za osoblje, kako ih učiniti strožim, već bi bilo bolje da se napravi jedno jedinstveno tijelo koje će provoditi i nadzirati provođenje postojećih pravila. Jer u biti vidimo da mnoga pravila koja imamo bilo u komisiji, bilo ovdje u parlamentu, nisu loša, ali se ne provode na valjan način. Dakle, postoje usprkos tome što postoje brojna kršenja pravila, jako rijetko vidimo da e, se provode sankcije i jedno zajedničko tijelo koje bi uskladilo primjenu onoga što je, evo, na primjer, e, gospodin Sežone rekao što sukoba interesa, dakle, bilo bi dobro da se to uskladi i da se uniformno primjenjuje u komisiji, parlamentu i drugim tijelima. Dakle, eto, spreman sam i voljan surađivati sa svim vama i nemojte okljevati ako imate bilo kakvih komentara ili pitanja, ja, ću, ja sam voljan surađivati. Hvala vam, gospodine Freund. Odlično zadržao vremena, hvala vam. E, gospodine Rivier, izvolite, imate dvije minute. Čujete li me? Da. Evo, dopustite najprije da zahvalim gospodinu Sržinu na njegovim e, mišljenjima i preporukama glede ovih jako važnih stvari kao što su e, potraga integriteta i transparentnosti u europskim institucijama. Svi se sjećamo brojnih problema s kojima smo bili suočeni tijekom provjera nadležnosti, integriteta, kandidata na mjesto povjernika. Nemojmo se više vraćati na to. To je bila e, to je, to je loša uspomena s početka ovog e, saziva. No, u potpunosti se slažem s preporukom izvjestitelja Seržurnea prema kojoj odbor Juri treba imati više vremena na raspolaganju, više alata i više resursa kako bi donosilo valjane odluke. Dakle, sredstva i ovlasti odbora Juri moraju znatno biti povećani. Već sam govorio o tome. Kao što znate, ja imam neke načelne zadrške glede smisla da se stvara eh, ad hoc eh, EU tijelo za etička pitanja, dakle stvaranje novih eh, tijela. Kao prvo, zašto mislim da europljani od nas očekuju drugo, druge stvari, a ne stvaranje novih agencija, novih tijela, a i zato što smatram da je na političarima da preuzmu odgovornost i da suvereno odlučuju no dolazim do konstatacije nakon čitanja e, Stefanovog teksta, a to je da se nadam da ćemo doći do kompromisnog rješenja, jer ako sam dobro shvatio ono što stoji u tekstu, dakle, ta agencija, ukoliko bi ugledala svjetlo dana, njezina uloga bila bi ograničena na to da pomaže i da pomaže pri donošenju odluka koje, e, koja je isključiva nadležnost e, odbora Juri. Dakle, oni ne bi radili umjesto Jurija i umjesto političara. Dakle, to tijelo bi iznosilo preporuke i ako sam dobro pročitao izvješće Stefana Sežurnea, ne bi bilo obvezujuća nego savjetodavne prirode. Ja ću uložiti amandmane s tim u vezi. osobito glede obveze povjerljivosti koje moraju biti jako zahtjevne i prema toj agenciji ukoliko e, ona zaživi kao i prema odboru Juri, no nemam sumnje e, oko toga da ćemo doći do kompromisa jer je naš kompromis, jer je cilj zajednički, a to je pojačati integritet i transparentnost europskih institucija. Hvala. Hvala gospodine Rivjer podsjećam kolege da, e, evo, meni je teško prekidati vas kako bi vam rekao da vam je vrijeme isteklo, tako, evo, molim vas da me ne tirate da vas prekidam, tako da se, bilo dobro da se pridržavate vremena koje vam je dodijeljeno. Gospođo Volters, izvolite, imate dva minuta. A, nije konektirano, dobro, prelazimo na gospođu Tusan. Izvolite, imate dvije minute. Hvala predsjedatelju, hvala izvjestitelju na evo, jako dobrom prijedlogu koji nam danas predstavlja. Dakle, trebamo ići u smjeru ostvarenja konsenzusa, trebamo raditi na očuvanju postupka saslušanja povjerenika koji se vodi pred odborom za pravna pitanja. Dakle, Naravno, to je puno češće se radi na početku, prilikom imenovanja, a ponekad i kasnije tijekom mandata, ali treba nam pomoć, resursi, e, mogućnost provođenja istraga i trebamo isto tako e, kada izlazimo sa tog odbora da etike transparentnost budu zajamčene u EU kako bi se mogle uspostaviti ponovno izgraditi povjerenje između europljana i europskih institucija. Ovaj prijedlog naravno jako je dobro polazište, no mi ćemo naravno imati prijedloge i amandmane kako bismo proširili polje primjene, odnosno polje rada tog odbora koji treba da služi e, tome da pomaže našem radu, ali naravno pitanje sukoba interesa nešto je što ide i on kraj naših e, zidova. Dakle, transparentnost i etika je nešto se mora primjenjivati na zastupnike i članove komisija, možda i na visoke dužnosnike, na agencije. Što se svega toga tiče moramo napredovati. Jako je dobro došlo E, došla inicijativa Europskog parlamenta koji e, se bavi tim pitanjem na sličan način kao što je i Francuska napravila, dakle koja je stvorila visoko povjerenstvo koje se bavi tim pitanjima. I za kraj samo želim reći da glede modaliteta rada Europskih, e, Europske unije sa agencijama i različitim kabinetima za ekspertizu, ponekad i tu dolazi do sukoba interesa i to je nešto što bi, s čime bismo se trebali moći baviti. Hvala. Hvala vama, gospođo Tusan. Evo, gospodin Beck ima riječ. Ne, nije još e, konektiran. Prelazimo na gospođu Obri, imamo, imate još dvije minute, izvolite. Dobar dan želim svima. Hvala vam na ovom mišljenju. Evo, slažem se sa ohrabrenjima i dobrim prijedlozima koje smo već čuli, i koji su važni jer etičko pitanje od ključnog značaja imajući na umu katastrofalno saslušanje europskih povjernika e, glede sukoba interesa i već su kolege o tome govorili. Dakle, znamo da postupak ima tri mane na koje je ukazano u izvješću, u mišljenju Stefana Sežurnea, no mi imamo neka konkretna rješenja za to. Dakle, kao prvo što se tiče jako uskog okvira ispitivanja, e, mislim da bismo trebali moći imati pristup fiskalnim i bankovnim podacima E, kao što se na primjer u Francuskoj radi, zatim što se tiče nedovoljnih sredstava, dakle radi se o benevolentnim izjavama kandidata, pa mora se moći e, nametnuti i e, penale u slučaju da se ne prenesu valjane informacije, isto tako moramo imati tijelo koje može napraviti tu istragu koju mi kao zastupnici nismo mogli. A što se tiče pitanja nedovoljne transparentnosti, tu, bismo išli ka nekoj uspostavi ravnoteže sa mogućnošću istraživanja, dokumentiranja, koje, za koje bi bilo zaduženo to neovisno e, tijelo za etička pitanja. No, e, infine odluku bi donosilo naše, naš odbor za pravna pitanja, ali e, temeljem dakle argumentiranih preporuka tog budućeg tijela koje treba biti jasno obrazloženo. I za kraj, kao što su neki kolege rekli, treba ići i dalje od toga svega jer potrebno je da etička struktura bude koherentna jer e, postoje različite institucije, različita tijela koje se preklapaju, a tu nam je potrebna transparentnost, odnosno e, to etičko tijelo trebalo bi da e, traži ekspertizu tamo gdje ono, ona postoji, dakle da poziva civilne udruge ili Corporate Europe Transparency i pravila se trebaju primjenjivati e, na e, eurozastupnike i to se treba provoditi u potpunosti jer etika e, mora biti i postojati na svim razinama. Hvala. Hvala i gospođo Walters vidim da ste spojeni, da ste na vezi pa izvolite imate dvije minute. Hvala lijepo, čini mi se da ovo funkcionira. Želim zahvaliti također na ovom nacrtu izvješća. Slažem se sa onime što je do sada rečeno. Mislim da moramo nešto naučiti iz prethodnih iskustava. Bilo je pokušaja ili percepcije politizacije kod analize kandidata. Potrebno je analitičko, sustavno i depolitizirano tijelo i mislim da je najvažnije naglasiti njegovu neovisnost. Mogu se složiti sa mišljenjem odbora AFKO da bi to tijelo trebalo izraditi tehničku neovisnu evaluaciju izjavi o nepostojanju sukoba interesa kandidata za povjerenike, no mislim da u konačnici odluka treba biti, dakle odluka, konačna odluka treba biti u rukama Europskog parlamenta. Također se slažem da e, rad ovoga tijela ne, smije biti ograničen na Europsku komisiju. Ja sam izvjestiteljica u Sjeni za različite agencije i ponekad su veze između agencija i industrije pretjesne kao što je riječ, kao da je riječ o EBI, pa mislim da bismo se i time trebali pozabaviti. I na kraju, Rad ovoga tijela ne bi se trebalo ograničavati na ljude koji stupaju na dužnost u EU, nego i e, trebali bi se također analizirati kamo oni odlaze nakon e, dužnosti u Europskoj uniji. Izvolite, gospodine Le Breton, dvije minute. Hvala. Hvala što ste mi dali riječ. Ja podržavam gospodina Sežurnea u glavnim crtama u ovome izvješću. Odbor, e, naš odbor treba zadržati svoje ovlasti, ali treba nam etičko tijelo za istrage koje bi se sastojalo od stručnjaka. Mislim da je to dobro. Međutim, e, nisam toliko entuzijastičan kada gospodin Sežurne navodi visoko tijelo za transparentnost u javnom životu iz Republike Francuske. Mislim da to visoko tijelo još uvijek nije pronašlo svoju pravu, pravo mjesto. I mislim da bismo trebali pripaziti da to etičko tijelo od samoga početka ozbiljno radi. Nadalje, ne slažem se s time da se tu e, angažiraju nevladine udruge jer osobno nisam imao dobro iskustva s nevladinim udrugama, Transparency International na primjer. I mislim da oni ne poštuju, da nevladine udruge ne poštuju određena pravila i ponekad su njihovi napadi neutemeljeni na činjenicama. Da, treba nam medičko tijelo, ali mislim da su potrebna i brojna pravna jamstva. Hvala. Hvala gospodine Dobreton, gospodin Kolakušić. Vidim vas na popisu, ne znam jeste li na vezi. Nije na vezi. Onda riječ ima gospođa Melkior. Hvala vam i želim zahvaliti gospodinu Sežuneu na ovom nacrtu mišljenja. Mislim da je vrlo jasno, e, da je vrlo bitno da pravila za rad ovog etičkog tijela budu vrlo jasna. Ne slažem se s time da postupak nije bio uspješan za vrijeme našeg saziva. Ponekad nije bilo jasno što je čija zadaća u odnosu između u radu ovoga odbora i drugih odbora u parlamentu. Mislim da moramo analizirati sva pravila e, nadležnosti i pravila o etici, te naš vlastiti sukob interesa kao parlamentarci, e, kao državni službenici. I mislim da je važno da se strogo držimo nadležnosti našega odbora prilikom izrade mišljenja. Hvala, gospodine Sežurne. Želite li vi zaključiti raspravu? Peut-être d'un mot, sans clore le Evo, samo da nešto dodam, iako nećemo sada zaključiti rasprave, će biti sigurno puno amandmana, pa ćemo razgovarati još o tome sa izvjestiteljima u Sjeni i klubovima zastupnika, no ono što mogu izvući iz ove današnje rasprave jest da je načelo postojanja etičkog tijela e, u dakle postupku našeg rada evaluacije e, kandidata za povjerenike, nešto što se pozdravlja. Čuo sam različite pridjeve, odnosno različite mm, aspekte koji su važni kao što su depolitizacije i tako dalje i važno je da se pravila primjenjuju na sve na isti način. Ja sam za to da se prije svega prati rad, e, da to bude prije sankcija. Možda to možemo ugraditi u buduće nadležnosti odbora AFKO. Neki su spomenuli o mogućnosti da to tijelo dobije šire ovlasti. Ja sam za. Vidimo da su za, vidjeli smo da su samo analizirane one izjave koje smo dobili od zastupnika, a dakle tu se postavljaju neka pitanja i da kako tu je i pitanje izjave o imovini, dakle imovinske kartice, da kako to je vrlo komplicirano, teško je dobiti takve podatke iz poreznih uprava svih 27 država članica, a posebno se postavlja pitanje kada je riječ o imovinskoj kartici. Ako se uspije razjasniti e, sudska praksa, definicija što je to sukob interesa i na koji način postupamo prema toj problematici ovim odborom, mislim da bi to već bio veliki pomak prema naprijed e, prije nego što se zađe u samo pitanje imovine. I na kraju u potpunosti se slažem sa izlaskom, odnosno sa odlaskom, stupanjem s dužnosti, jer mnogo govorimo o stupanju, odnosno o preuzimanju dužnosti, ali i kod odlaska iz parlamenta se potencijalno pojavljuje sukob interesa. Dakle, gdje završe političari eh, nakon svoje karijere u politici ili nakon ili gdje završe državni službenici nakon e, obnašanja svoje funkcije. Dakle, glavni cilj bio bi da se pronađe kompromis među nama i mislim da odbor Juri ima što za reći vezano uz, uz ovu problematiku. Hvala vam gospodine Sežurne. Htjeli bismo samo podsjetiti kolege da je rok za podnošenje amandmana 24.11. u 12 sati. Sada prelazimo na 20. točku dnevnog reda, praćenje provedbe prava Europske unije u 2017., 2018. i 2019. godini. Riječ ima zastupnica Pinjedoli, izvjestiteljica. Mrs. Pinjedoli, please press on the speak button at the Gospođo Pinjedoli, molim vas da pritisnete gumb kako biste mogli uzeti riječ. Kolegi sollevati emendamenti e Prije svega želim zahvaliti kolegama na vrlo konstruktivnim eh, komentarima. Dobili smo 123 amandmana, ti mišljenja odbora AFKO i ENVI, tako da imamo nekolicinu kompromisnih amandmana, na tome ćemo raditi i proslijedit ćemo vam ih što je prije moguće tijekom sljedećih nekoliko tjedana. Vrlo mi je drago da postoji jednoglasno mišljenje vezano uz činjenicu da nam doista treba puna provedba prava Europske unije. Samo na taj način će pravo Europske unije doista biti učinkovito, a institucije Europske unije vjerodostojne što će zadobiti i na taj način će zadobiti povjerenje građana Europske unije. Zakonodavstvo mora biti jasno i razumljivo. Imamo i neke amandmane u kojima se ističe potrebno vrijeme da bi države članice mogle prenijeti zakone Europske unije domaće zakonodavstvo. vrlo je važno izbjeći pogrešno prenošenje domaće zakonodavstva. Postupak radi povrede prava doista mora biti posljednja opcija. To sam naglasila i u mišljenju. E, zatim kolege su također istaknuli važnost suda Europske unije kada je riječ o ispravnom tumačenju prava Europske unije. To je da kako ključno kao i uloga građana. Prečesto se podcjenjuje uloga građana, posebno kada govorimo o lošoj primjeni prava Europske unije. Zato želim zahvaliti i odboru peti na doprinosu. Neki kolege su istaknuli konkretna pitanja kao što je pravo osoba s invaliditetom te maloljetnika i neka ekološka pitanja, odnosno okolišna pitanja koja su ključna za provedbu prava EU. Želim zahvaliti svim kolegama koji su dali svoj konstruktivni doprinos i koji su dodatno snažili određene aspekte, primjerice direktive za suzbijanje pranja novca i prekograničnih kriminaliteta. Nadam se da ćemo uskoro razgovarati o kompromisnim amandmanama kako bismo u prosincu mogli glasovati u čitavom tekstu. Hvala vam lijepo. Prelazimo sada na izvjestitelje u sjeni. Riječ ima zastupnica Damović na dvije minute. Izvolite. Zahvalila bih se prije svega izvjestiteljici na uloženom trudu i na izvješću i zahvalila bih se također gospodinu predsjedavajućem na riječi. Da, kao što sam već ranije rekla, je meni prije svega sljedeće važno ovo izvješće bi njime bi se prije svega trebalo naglasiti da ako se ne poštuje vladavina prava, u jednoj zemlji članci e, moramo onda jednostavno e, nije moguće učinkovito provoditi europsko zakonodavstvo i zato e, evo bih iznijela nekoliko komentara o mojim amandmanima. Meni je prije svega važno da je sudstvo u zemljama članicama neovisno. nadalje e, suradnje između Suda Europske unije i nacionalnih sudova, te uloga e, Suda Europske unije kao jedine instance koja je nadležna za provjeru valjanosti europskog zakonodavstva. E, nas zabrinjava sve više kampanja u Europi čija je svrha obmana javnosti i te kampanje se odnose i na, i na komisiju, pa čak i na Europski parlament, te na javnost, naravno. Pokušava se uvjeriti javnost da je očuvanje vladavine prava u stvari neprimjereno uplitanje Europske unije unutarnje političke teme zemalja članica. Kako bismo stali na kraj takvim kampanjama obmane potrebna nam je cjelovita strategija. Hvala. Mis Adamović, mis Hvala lijepo. Gospođa Činići, nadam se da sam dobro izgovorio vaše prezime, ako ne ispričavam se. Izvolite. I think she, her connection falls. Mislim da ima problema s vezom, a vidim da je ponovno na vezi. Ako ne bude išlo, idemo dalje. Well, let's try with Mr. Durand. Idemo probati se spojiti s gospodinom Duranom, pa ćemo se vratiti na zastupnicu Kinići kasnije. Izvolite, gospodine Durand. Da, hvala. E, čujemo vas, ali vas ne vidimo, a ako nema slike, onda ne možemo imati prijevod. Yeah, Pascal, I think we can hear you, but we cannot see you.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 Pascal, probat ćemo sada dati riječ gospođi Kinići da vidimo jel radi dok vi riješite kameru. Ok, so we are gonna move to Miss Hutala, uh, Mr. Duran. Dobro, gospođa Hautala će sada uzeti riječ. E, gospodine Duron, gospođo Kinići, molim vas da osvježite vezu. A sada riječ ima gospođa Hautala na dvije minute. Hvala. Svi se sjećamo da Europski parlament iz rezolucija 2013. i 2014. poziva na usvajanje otvorene učinkovite europske administracije. To je jedina pravna osnova Lisabonskog ugovora, članak 239. ugovora o funkcioniranju Europske unije koji do sada nije proveden i žao mi je doista da parlament ponovno mora podsjećati Europsku komisiju da taj posao nije dovršen. Zašto nam treba takav e, dosljedan e, paket e, do pravila? Zato što građani i tvrtke moraju moći obnašati, odnosno upražnjavati svoja prava temeljem prava Europske unije. Nadam se da će izvjestiteljica i odbor uzeti i parlament uzeti u obzir ovu važnu inicijativu našega odbora. Ja sam inače prije bila izvjestiteljica za to, nakon kolege Berlinjerija. Nažalost, Europska komisija ponavlja da se oni drže kodeksa dobre administrativne prakse. Međutim, treba nam unificirani zakon o unificiranom administrativnom postupku s obzirom da e, se stvaraju niz novih agencija i e, građanima je vrlo teško ponekad e, doprijeti do tih agencija, pogotovo s obzirom da su pravila i postupci drugačiji. Naravno, trebaju postojati i sektorske smjernice, ali osnovni E, zakonski korpus mora postati na razini Europske unije. Mislim da je Europska unija spremna usvojiti e, takve zakonske propise. Hvala vam lijepa, a sada ponovno riječ ima gospodin Duhon. Izvolite. Nemamo ga. Yes, no. Mr. Duran, Gospodine Duran, ne vidimo vas, nažalost. Da, shvaćam, shvaćam što govorite, ali ne znam zašto ovo ne funkcionira. Žao mi je, žao mi je, Pascal. Nema problema. Ok, ok, thank you. We'll try now with Sada da damo riječ gospođi Kinići, dok ispravimo vaše. Oh. Ok, ok, ok, thank you. Grazie Presidente. Eh, grazie Presidente, spero riusciate a vedermi e a sentirmi. Hvala, nadam se da me vidite i čujete. U redu, hvala. Želim zahvaliti izvjestiteljici na uvodnom izlaganju i na radu na amandmanima. Također zahvaljujem svim kolegama u sjeni i svima koji su podnijeli amandmane. Amandmani su iznimno zanimljivi i za veći, većim dijelom ih možemo podržati. Također zahvaljujem gospođi Pinjedoli što je uzela u obzir amandmane moga kluba. Mislim da se trebamo još pozabaviti nekim važnim aspektima kao što je Europski socijalni stup, zatim e, direktiva o rodnoj ravnopravnosti, de facto diskriminacija osoba s invaliditetom i tako dalje. U ovim amandmanima htjela sam istaknuti da postoji prevelik broj postupaka radi povrede prava kod žrtava kaznenih dijela i e, postupovna jamstva za mlade ljude protiv kojih e, se vodi kazneni postupak. To je iznimno važno zbog posljedica koje to može imati za sve one koji su e, obuhvaćeni kaznenim postupkom. Želim samo razjasniti, odnosno zatražiti od komisije da razjasni neke aspekte koji, će se, koji se novi kriteriji pro primjenjuju od 2017. godine kada je riječ o najtežim povredama e, prava i što se tiče završnih preporuka želim apelirati na komisiju da i dalje pomaže državama članicama u svrhu prevladavanja glavnih izazova s kojima se suočavaju kod prijenosa zakonodavstva Europske unije u vlastito zakonodavstvo. E, dakle, mnogi kolege koji su uzeli riječ prije mene rekli su da je važno da imamo kvalitetno pravo Europske unije u državama članicama i želim zahvaliti još jedan put svim kolegama na pomoći i na doprinosu ovome izvješću. Doista sam sigurna da ćemo imati tekst koji možemo svi podržati. You have the floor. You have minutes. Evo, izvolite, dvije minute. Sí, gracias, presidente, gracias también a la ponente. Eh, hvala vam, gospodine predsjedavajući. Zahvalio bih se također eh, izvjestitelju. Ja bih se usredotočio na nekoliko stvari koje smo obradili u podnesenim amandmanima koji će biti obuhvaćeni kompromisima, nadam se. Mi ne želimo da ovo bude tek neka eh, propaganda. Demokratski rad svih institucija je ključan i za taj rad su važne zemlje članice. Što se tiče zakonodavstva Europske unije, mi moramo e, fokusirati na, na subsidijarnost između ostalog. Inače, sve to ostaje bez svrhe. I pilot postupci se ne smiju odbaciti Mnoga pitanja koje su nastale između zemalja članica i komisije su riješena dijalogom. E, pomoć ovog instrumenta. Što se tiče Mađarske i Poljske i e, postupka u ta dva, postupcima u ta dva slučajeva, moramo biti svjesni da ti postupci još nisu gotovi i slažemo se sa izvjestiteljem da bi bilo važno da se ovo dovrši kako treba. Ovo je spomenuto u drugim dokumentima, pogotovo u Vijeću Evrope gdje se govorilo o separatističkim medijama i napadima na te, i kao i na E, prosvjednike. Važno je da se izvješće usredotoči na ulogu komisije kad piše svoje izvješća. U većini zemalja članca ili mnogim zemljama članicama nije došlo do provedbe u nacionalno zakonodavstvo ili je došlo do kasno e, provedbe. Znači da bi se možda komisija trebala usredotočiti na subsidijarnost ili trebala e, izraditi e, zakonodavstvo tako da ga se može provesti. Tad sad je Duron na vezi, evo izvolite gospodin Duron. Hvala predsjedniče. Evo super. U biti nisam htio inzistirati, ali tehnička služba je bila dovoljno ljubazna da, mi, da me, te me ponovno zonula i objasnila mi sve kako trebam napraviti, tako da barem mogu evo, iskoristiti taj njihov rad. Nemam puno vremena, znam, želim evo, zahvaliti Sabrini na obavljenom radu. Naravno, sad čekamo kompromise i vidi, da vidimo kako možemo dalje raditi. No, jedna stvar mi se čini važnom i čini mi se da vrijedi inzistirati na tome. Znam da je to mažlo tehničko pravnički pristup, no bilo bi dobro da se inzistira na potrebi pravila u Europi, jer u biti sve više i više se ide preko eh, ide se preko direktiva, a uredbe se zanemaruju. Dakle, a da se više držimo politike glasanja uredaba, onda bismo imali e, zakonodavstvo koje će biti zajedničko i koje bi se izravno moglo primjenjivati. Eto, to je jedna stvar, jedan od razloga zašto želim inzistirati na tome da naš parlament traži isto tako i zakonodavni tekst, zakonodavni tekst i zakonodavstvo koje će biti istovjetno u cijeloj Uniji, i iako se ne slažim e, sa svim što je rečeno, ali da, treba se držati načela subsidijarnosti, ali Euro, bilo bi dobro da Europa djeluje tamo gdje može i da se rade uredbe, a ne da se i da se ne gubi vrijeme putem e, prenosa zakonodavnih tekstova, dakle direktiva, ovisno o tome kako će to države napraviti. Hvala toliko od mene. Odlično što ste se mogli spojiti. E, gospodine Sezamor, evo, vi ste zadnji. Izvolite. Mr. Sanchez, please press on the speak button. Gospodin Sanchez, molimo vas da pritisnete gumb speak na dnu stranice. Jel me sad čujete? Me čujete? E, hvala gospodine predsjedavajući. Što se tiče toga što je pa gospodin Duron rekao, radi se o možda o vrlo stručnom pitanju, tehničkom pitanju koje nije toliko složeno. Ovaj sustav subsidijarnosti se urušava, već ima 20 godina kako je uspostavljen i Nažalost, e, je prevoditelji jako loše čuju, jako je loš zvuk, teško je prevoditi. Nije moguće prevoditi. 15 cámaras parlamentarias. Yo creo que es momento de volver a revisar el procedimiento de subsidiariedad. No tiene sentido tener a 115... Moramo se vratiti na taj postupak e, subsidijarnosti. Nema smisla da, da tu 15-20 parlamenta, nacionalnih parlamenta se bave time, gdje ima samo u tri slučaja, ukupno 5000 se mora upotrijebiti taj instrument. Nacionalni parlamenti nemaju vremena ni mogućnosti <clears throat> se baviti takvim pitanjima ili postupcima subsidijarnosti i, i mi moramo riješiti tu situaciju. Nažalost e, je kvaliteta zvuka jako loša sada. Ovo su tehnička pitanja, pravna pitanja i amandmani e, ciljaju upravo na to i nadam se da će gospođa Pinjoli moći uzeti to u obzir. Moramo reformirati postupak subsidijarnosti jer taj postupak koji sad imamo je jako, jako složen i, ne funkcionira dobro. Hvala gospodine Sanchez, gospođo Pinjedol. Želite li vi još nešto reći zaključno? Da, zahvalila bih se samo kolegama na dobroj suradnji i nadam se da će, da će svi podržati kompromisne amandmane. Hvala, gospođo Pnidoli. Glasovat ćemo o 7.12 tog ovom izvješću u odboru nastavljamo s radionicom 40. obljetnica Haške konvencije o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece. E, poštovani govornici, gosti, veliko moje zadovoljstvo vas pozdraviti ovdje koje, na ovoj konferenciji koju smo organizirali o pravima djece, e, to iznosim također u ime gospođe Eve Kopač znači konferencija podom 40. obljetnice Haške konvencije o međunarodnoj, međunarodnoj odnicama djece. I mi ćemo se sad baviti nekim pitanjima glede provedbe ključna je provedba Haške konvencije kako bi se brzo mogla vratiti djeca i, tako, i također kako bismo mogli djelovati u interesu djece Danas nemamo puno vremena, pa bi vas molio da se držite zadanog vremena. E, poštovani sudionici, i imate sedam minuta. Ja ću vas e, upozoriti kada mi je ostalo još minuta vremena. I počinjemo s gospođom Kopač, e, zamjenica predsjednika odbora, potpredsjednica odbora imate osam minuta vremena. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Poštovani stručnjaci, kao koordinatorica Europskog parlamenta za prava djece bih se prvo srdačno zahvalila predsjedniku odbora kao i zastupnicima, pogotovo gospodinu Garcidel Blanko, što su podržali ovu inicijativu da se održi ova radionica o mm, Haškoj konvenciji o građansko-pravnim aspektima međunarodne otnice djece. Nažalost, e, više ne čujemo gospođu Kopač. Prekinula se veza. E, pokušat ćemo e, vas opet spojiti. okrągła 40. rocznica podpisania konwencji. Znači, 40. obljetnica konvencije od e, potpisivanja sporazuma je izvrsna prilika kako bismo razmotrili situaciju danas. Mm, to zemalja u svijetu je ratificiralo sporazum, ovaj sporazum koji je su toliko različite zemlje potpisale, tu su različite tradicije na području obiteljskog prava. Jel ona zaista štiti djecu od, e, od strašno negativnih posljedica kod otmitice? Je li se dijete stavlja u prvi plan u ovakvim postupcima e, međunarodnih otmica djece? Ja kao koordinatorica želim pružati potporu roditeljima koji se meni obraćaju u ovakvim slučajevima. E, koji se između ostalog rade o, međunarodnim otmicama djece i e, Nekad roditelji samo traže informacije e, o tome koje se instituciji mogu obratiti. u tom slučaju mi pomažemo, mi pružamo te informacije, često dobivamo pitanja od situaciji kad se roditelji boje da bi moglo doći do otmice. Nažalost se vez opet prekinula. Let's try again. Pokušajmo Pokušajmo ponovo. Možete li se opet pokušati spojiti, gospođo Kopač?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 Gospođo Kopač, e, nastavljamo s e, sljedećim govornikom. E, evo, možda ponovo čitajte stranicu ili, vidite pa, pa ćemo vam se poslije vratiti. A mi sad nastavljamo sa idućim gostom, gospođa skolar. prva tajnica stalnog ureda Haške konferencije za međunarodno pravo. Ona će predstaviti građansko-pravne aspekte međunarodnih otmica djece, e, situacija sada i izazovi budućnosti. Drago vam nam je što ste mogli doći. Evo, izvolite, imate riječ za 8 minuta. Thank Hvala vam, gospodine predsjedavajući, gospođo potpredsjednice E, dame i gospodo, poštovani zastupnici, drago mi je što ste mi dali priliku da se obratim Europskom parlamentu u ime konferencije na području međunarodnog privatnog prava na ova radionica se organizira povodom 40. obljetnicu usvajanja Haške konvencije o djeteta i svjedočio tjesnoj suradnji naše organizacije s Europskom unijom. Europska unija je važan saveznik u našem radu kako bismo objedinili međunarodno pravo na ovom području i prije nego što nastavim ću reći da ću biti kratka. Evo imam nekoliko slika koje bi željela pokazati i te ćete e, slike vi svi dobiti od e, tajništva odbora nakon izlaganja. Znači, 40 godina je prošla od kako je konvencija e, o međunarodnim otnicama djeteta usvojena i sad je možda prikladno da pogledamo razvoj do sada. Evo, ovdje vidite sliku 15. diplomatske sjednice e, jedna posebna komisija je u prvom mjesecu 76. iznijela prijedlog koji se diskutira do 79. Evo ovdje imate fotografije na kraju 14. sjednice koja je održana od 16. do 25. listopada 1980. Konvencija je usvojena na kraju te sjednice i odmah su e, mnoge zemlje potpisale, Kanada, Francuska, Grčka, Švicarska i konvencija je stupila na snagu 1.12.83. nakon što je Kanada, Francuska i Portugal su je ratificirale i sada E, znači, razgovaramo o promjenama u globalnog krajolika tijekom proteklih godina. Evo ovdje vidite eksponencijalni rast e, kretanja ljudi preko granica u proteklih 14 godina i ovdje vidite e, posjedovanje dvojnog državljanstva. Znači, evo sljedeća slika pokazuje rast migratske populacije u svijetu. Danas više od 272 milijuna ljudi e, u svijetu imaju status izbjeglice, su migranti u stvari. E, I taj broj je doduše još uvijek manji od e, broja stanovnika u pet najvećih zemalja članica Europske unije, između ostalog Poljske, Francuske, Italije, Njemačke. Svaki 30, e, svaka 30 osoba u svijetu je znači migrant i osvrnimo se sad na sadašnju situaciju glede konvencije. Na ovoj slici vidite da je konvencija široko prihvaćena i konvencija sad ima 101 ugovornu stranu i to je treći najviše ratificirani instrument e, i Tijekom 2020. je osam dodatnih zemalja pristupila konvenciji. I konvencija je, globalna. Ovdje vidite ugovorne strane, e, raširenost ugovornih strana po cijelom svijetu. Broj e, zahtjeva za vraćanje raste godišnje. 2015. je zaprimljeno 2497 zahtjeva. Eto koliko, o koliko se djece radi. Otprilike, to je otprilike 425% više nego broja zastupnika u parlamentu. Znači, 2270 zahtjeva smo dobili. Um, otprilike 2000 slučajeva riješeno većina, 17% slučajeva je riješeno dobrovoljnim vraćanjem, neki slučajevi su prosljeđeni sudu i uglavnom je odluka da se vrati dijete. Na ovoj slici vidite e, koliko je vremena trajalo prije nego što je postignuta odluka o vraćanju, otprilike 158 dana, to je manje nego što pokazuje prethodna studija 2008. Znači, izazove postoji još uvijek jedan izazov koji moramo riješiti jer e, raste broj otmica. Ehm, ne smijemo uskratiti e, otetim e, pojedincima mogućnost da uživaju prava i poboljšanje situacije do kojeg je ipak došlo. U svim kategorijama vidite da je trend pokazuje da sve veći broj zahtjeva koje zaprimamo na sljedećoj slici. Da, znači, kakva situacija izgleda s obzirom na budućnost? Imamo sedam posebnih sastanaka e, gdje pratimo provedbu konvencijnih pravila i konvencije 2023. sljedeći sastanak. Razgovarat ćemo onda o mogućnosti saslušanja djeteta E, relokacija i u svjetlu uredbe Brisel 2 pravo na kontakt, pristup drugim međunarodnim e, ugovorima i otmica djeteta kad otmičar nije roditelj. Sljedeća slika pokazuje e, informacije o glede primjenjivanje najbolje prakse i iznimku u članku 13b. Evo ovdje je naš priručnik za korisnike koji je usvojen e, u prosincu prošle godine. Ja ću nakratko se osvrnuti na sljedeću sliku. Znači tu je prošli sastanak e, mreže sudaca koji je uspostavljen kako bi se omogućila komunikacija između sudova. 96 jurisdikcija e, koja obuhvaća 180 sudaca u svijetu sudjeluju u mreži. Sljedeći sastanak će se održati u Singapuru. Ova slika vam pokazuje e, koje zemlje sve sudjeluju projektu. Kao što je e, potpredsjednica prije rekla, ove konferencije imaju za svrhu poticati dijalog između ugovornih strana i neugovornih strana. Pakistan je pristupio konvenciji prije pet godina i to je konkretan rezultat ovog procesa. I oni sudjeluju u radu na posredovanju, e, prekograničnom posredovanju. Imate još jednu minutu. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Znači, ugovorne strane doprinose tome. No, evo, nakratko bih samo komentirala ovu sljedeću sliku. Znači, e, sve više zemalja ratificira ovu konvenciju što donosi nove zahtjeve. Moramo osigurati korektnu provedbu, dodatno osposobljavanju što se tiče primjene konvencije. Evo, vi ćete dobiti ove slike, znači, ali ova konvencija mora ostati relevantna, pogotovo što se tiče običajnog boravišta, saslušanje djeteta, između ostalog i tu vidite kako ulogu konvencije u sve više povezanom svijetu i posljedice povlačenja Ujedinjeno kraljevstva iz Europske unije i na sljedećoj slici vidite moguće odgovore na krizu i na sljedećoj slici imate neka pitanja koja su aktualizirana pandemijom bolesti COVID-19 i tu vidite odgovor stalnog ureda, znači tu smo mm, objavili kutiju alata kako bi se konvencija adekvatno mogla primjenjivati i sada u ovim okolnostima i Znači, svijet je sve više povezan i tu moramo uzeti u obzir ulogu konvencije u odnosu na druge konvencije, briselske uredbe, na primjer, i, i, i drugih e, konvencija Ujedinjenih naroda. I ako se okrenemo budućnosti, e, i, kao što je Jean Monnet rekao, ova ova konvencija, baš kao Europska unija gradi mostove između ljudi, a ne samo ne, samo da pospješe suradnju između zemalja i zato pozivamo sve članove i ugovorne stranice i zato bi se zahvalili svim zemljama koje sudjeluju u ovoj konvenciji. Hvala vama, jako zanimljivo izlaganje. Hvala vam što ste ga podijelili s nama. ću vam riječ ponovno kad, e, nakon zastupnika, dakle moćete odgovoriti. Prelazimo sljedećeg stručnjaka gospođa Manin Freeman e, iz Pravnog sveučilišta na Westminsteru. Perspektiva djeteta u kontekstu Haške konvencije iz 1980. Imate riječ na 8 minuta, gospođo Freeman. Gospođo Freeman, izvolite, imate riječ. Hvala, evo. Najprije dopustite da zahvalim e, odboru nakratko na pozivnici da se predstavi e, dubinska analiza i predstavi taj rad danas. Nastavit ću biti kratka Tako da svi oni koji se mogu, koji žele mogu vidjeti dubinsku analizu nekih od ovih aspekata. No želim najprije govoriti, reći sljedeći. Kada sagledamo poziciju treba, djece treba pogledati dakle Evo, zadnje stvari koje smo analizirali jeste utjecaj COVID-19 e, na požar djeta i ne ekskluzivno, ali osobito na pitanju sudjelovanja. Naravno, tu postoji mogućnost e, o sigurnosti u okviru članka 31b no, tu su praktična pitanja putovanja preko međunarodnih granica. Da li je to dopušteno? Da li će doći do razdoblja samoizolacije koje će zahtijevati, zahtijevati zemlja u koju se dijete vraća i tako dalje. I koji će biti učinak e, otmice? Dakle, možemo imati roditelja koji ne može putovati u takvim uvjetima s djetetom. Što zatim e, sa saslušanjima na daljinu. To je nešto može utjecati na obitelj, na privatnost obitelji, može utjecati na dijete. U slučaju obiteljskog spora te na volju ili sposobnost djeteta da sudjeluje u takvim raspravama. Dakle, trenutna situacija doista doista je problematična. To je situacija koja stvara velik i pritisak e, i stres kod djeteta, no općenito spomenimo sve veći fenomen otmica djece. To je dokazano statističkim putem e, i to je rađeno za Haške konferencije. Dakle, ponavljam, sve to je detaljno eh, elaborirano u dokumentaciji koja je stavljena na raspolaganju. Dakle, evo, čuli smo stotinu i jedna zemlja potpisnica su te Haške konvencije i to je jako važno, dakle, eh, za djecu općenito. No, to pokazuje da postoji želja da se zaštiti djecu, da se vrati dijete osim ukoliko ne postoji neka, nešto što spriječava to. Dakle, osnovno pitanje jeste kako dijete može e, sudjelovati u tim postupcima. Zašto je to tako važno u kontekstu otmice? Pa, kako bismo nastavili odgovoriti na to, želim se kratko svrnuti na dva istraživačka projekta o kojima, kojima sam se bavila. Prvi je e, dugoročne posljedice otmice djece od strane roditelja Zašto sam to radila? Pa učinci te otmice mogu biti e, jako teški. Ja mislim da je jako važno da djeca sudjeluju u tako važne odluke koje se tiču njihovog života. Dakle, u tom istraživačkom radu e, radili smo dakle, to 10 do 15 godina prije ove studije i to je bilo i da je to bilo prije konvencije, možda bismo imali različite rezultate. Neću ulaziti u pojedinosti same studije, glede su toga tko su sudionici, koji je bio uzorak, sve to stoji u dokumentaciji. No dopustite samo da se usredsredim na neke nalaze i zaključke. Imali smo veliki dio eh, sudionika koji su e, rekli da su imali e, duševnih e, boli, da ne kažemo mentalnih oboljenja. Jako mali broj njih nisu imali nikakvih problema ili jako mali broj, minimalni broj je podržavao roditelja otimača možda zbog fenomena nasilja u obitelji s, s drugim roditeljima. Oni koji su prijavili velike i teške posljedice, govorili su da je to nešto što je imalo posljedice i e, u odraslim godinama. Govorili su e, da im je teško bilo kada su postali odrasle osobe da održavaju veze, stalni, imali su stalni osjećaj nesigurnosti, e, imali su strategije za dakle da se nose sa stresom ili jednostavno da preživljavaju. Ti mentalni tu, je, tu se išlo i do problema poput samobilačkih e, e, tendencija i slično. Dakle, osjećali su da nisu u vezi ni s kim, e, da se nisu u stanju vezati imati odnos povjerenja, govorili su o srđbi i o krivom tumačenju o otmicama. Često se spominje da to nije ništa važno, e, otmica djeteta, ali oni smatraju da te otmice djeteta strane roditelja mogu imati daleko sežene i dugoročne e, posljedice. Rekli su ne svi, ali neki su rekli da ta otmica njih definirala njih u njihovom životu. Dakle, to nije zločin bez žrtve i to nije samo obiteljski spor. I ujedinjenje, ako do njega dođe, nije taj happy end E, koji se misli, jer je to najčešće početak novog niza problema kojih nisu bili svjesni i koji nisu znali kako rješavati. Moglo je doći do fizičkih tjelesnih promjena, dakle kada se dijete vratilo, možda je e, došlo do promjene u kući, možda novi partner, možda nova djeca, druga djeca. No u svakom slučaju bilo je emocionalnih e, promjena i to su stvari kroz koje je teško e, prolaziti. Dijete koje očekuje da će biti sretno doma, e, u biti očekuje se nesretnim i nije mu jasno zašto je tome tako. Mnogi sudionici su si govorili pa što je to krivo sa mnom. Drugi istraživački projekt e, ticao se djece koja ne bila obuhvaćena Haškom konvencijom iz 88. Gospođo, ostalo vam je jedna minuta. Dobro, ok, idem direktno na zaključke. Dakle, došlo smo do zaključaka da postoje različiti pogledi uh, među stručnjacima o sudjelovanju djece e, u pravosudnom sustavu i njihovoj zaštiti i zato je važan članak 13.2 iz Haške konvencije i dakle i razmišlja se i o tome kako, koji je najbolji način da sasluša djecu. Djeca su bila zadovoljna kada su mogla govoriti izravno sa sucima, makar i preko prevoditelja. Jedno dijete je reklo da je odluka odluka koja je donesena u tom predmetu, da je to bio ključni sudbonosni trenutak njegova života i to, toga moramo biti svjesni. Također treba, trebamo biti svjesni da e, su potrebne obuke za tu e, djecu i to se ne treba e, ticati samo djece koja ulažu prigovor, odnosno koja se žale zbog svoje situacije, već i za ovu drugu. Moram uzeti u obzir argumente o razlikama između sudionika. Ne znači samo da dijete zato što nije ključni aspekt e, neke tužbe da ne treba sudjelovati e, u postupku, zatim kultura i rasa i spremnost i odlučnost da se sudjeluje jer postoje neke kulture gdje e, se zahtjeva da djeca budu poslušna prema odraslima, što čini, što onemogućuje skoro njihovo sudjelovanje na sudskom postupku. Evo za kraj bih rekla da je moje osobno mišljenje temeljem ovog istraživačkog rada tako da se trebamo držati načela zaštite djece kako bismo zajamčili nanošenje e, štete e, djeci u okviru Haške konvencije. Hvala najviše, profesorice Frimana. Sada dajem riječ zadnjem govorniku s naših e, stručnjaka, gospođa Adriana de Reuter, koja je odvjetnica, predstavit će nam teksta 40 godina Haške konvencije o otmici djece e, i o pravima djece. Gospođo Rutel, imate 8 minuta, izvolite. Hvala najljepša. Najprije dopustite da izrazim zahvalno što ste me pozvali na ovaj panel i čestam na odličnoj organizaciji. Od mene se tražilo da govorim o svom e, osobnom e, iskustvu odvjetnice u predmetima koje stiču e, otmice djece i želim citirati jednog stručnjaka koji je radio na prvom sastanku i rekao da je otmica djece ne samo katastrofalna i za dijete i za obitelj, već rekao je da je to doista traumatično iskustvo za djecu, kao što to jesu sukobi u e, obitelji. No, ne radi se ovdje samo o odvajanju drugog roditelja, već i socijalna i obiteljska i druga okolina se mijenja. U slučajevima otmice djeca nisu pripremljena, ne znaju da će biti oteta, ne znaju da će ići na drugo mjesto već e, shvate da su oteti kada se nađu u drugoj zemlji i dođu u drugu, odvede ih se u drugu E, školu, e, dakle nema nikakvog pozdravljanja s prijateljima, sa obitelji, dakle to je radikalna promjena i e, otuđenje od jednog od roditelja. U ovim predmetima otmice nema, nitko nije na pobjednik. Sjećam se suza dječaka od 7 godina koji, je odvojen od svoje majke i, njegovih suza i vraćen je ocu u Meksiku, to je bilo prije 7 godina i od tada više nije vidio majku djeca od 6 i 8 godina, isto tako koju je probudila policija kako bi ih vratila u Luksemburgocu. E, oni ne samo da ga nisu vidjeli godinama, već su mislili da je on e, seksualni predator. Ovaj drugi predmet e, koji sam dobila nije me usrećio više nego što me ražalostilo gubitak prvog. U velikoj većini slučajeva ne rješava se problem obitelji. Čak i u situacijama kada se vrati dijete, e, tu nemamo e, happy ending, već je to novi postupak koji se tiče, početak novog postupka oko skrbništva uz dodatne poteškoće da e, bilo kakva poteškoća između roditelja može ući u začarani krug. Evo ja sam zastupala jednu majku koja je e, odvela svoje dijete e, u Španjolsku i htjela ga, bila je spremna vratiti ga u Njemačku, no kada se dijete, zbog odluke suca, no e, dijete se u Njemačkoj našlo u situaciji da je živjelo sa ocem koji se nije mogao skrbiti o njemu preko dana, dakle imao je babysittinga, majku je viđao vikendom. On je dakle u dva stana, a isto tako e, sa raspuste ide kod obitelji u Španjolsku. Dakle, ipak moramo vidjeti da li Haška konvencija je dalje validna usprkos novim međunarodnim pravilima. Ja neću govoriti o e, stvarima koje su naglašene već od strane drugih govornika u okviru ove radionice. No, zbog ovih promjena dijete se sada smatra neovisnim imateljem prava. Jedna od posljedica je ta djecu se može saslušati i da treba uzeti u obzir njihovo mišljenje. I kao što, sam već, kao je već rekla Merlin Freeman, puno toga treba reći o saslušanju djece, kako, gdje, e, da li, e, ima izuzetaka zbog e, iznimke, isključenja, izuzeća zbog uzrasta. Ja ću vam govoriti o svom iskustvu. Evo jedan adolescent 15 godina nizemac koji je želio živjeti sa ocem E, u Barceloni, no e, e, sudac je odlučio da treba ostati u Nizozemskoj s majkom. No kada je došlo do provedbe te odluke, oni su samo vidjeli da taj dječak koji ima imao 80 kila i 1,90 visine ne može biti vraćen silom. I to bi bilo besmisleno jer bi se on prvim vlakom vratio u Barcelonu i u tom slučaju glas poslušalo se dijete i e, njegova volja je prekinula provedbu e, presude. No, nije uvijek tako. majka 13-godišnjakinje, e, evo, imali smo jednu 13-godišnjakinju koja je htjela ostati u Španjolskoj sa ocem, ne vratiti se majci u London. No, psiholog koji je radio s djetetom, to nije e, podržao jer otac je imao zakonske probleme i e, pravosudne poteškoće i imao lošu utjecaj na dijete, tako da je sudac e, odlučio provesti drugačiju odluku i njena želja nije bila ispoštovana, dakle ipak je vraćena u London. Dakle, važno je da se djecu sasluša e, jer oni mogu pružiti dodatne informacije, ali tome nije uvijek tako. U prvom predmetu koji sam spomenula, na dječak je od 7 godina, je iz Meksika je otec 7 godina, a e, rečeno je da e, otac i dijete moraju susreti se s psihologom. Na prvom sastanku sa psihologom bez nazočnosti majke dijete trpitalo dijete o PlayStation. Izgleda da je puno igrao sa ocem na PlayStationu kada je bio u Meksiku, a majka je rekla djetetu da je e, nakon otmice otac vjerovatno bacio PlayStation. Dakle, pitanje o PlayStationu i e, odgovor e, odgovor djeteta je bio takav da su uvidjeli da majka vjerojatno nije govorila istinu i da, treba da ne treba vratiti djete. Dakle, on je imao sedam godina, ali njegovo ponašanje prema ocu pokazalo je sucima da daje ponekad više informacija nego starija djeca. Moramo isto tako e, shvatiti da starija djeca, iako su dovoljno zrela i e, da razgovaraju s sucem, e, da se ne treba uvijek pratiti njihovo mišljenje. Evo, imala sam jednu 12-godišnjaknju, jako pametnu i zrelu, koja je imala starost, zakonsku starost da joj se sasluša njeno mišljenje, no u ovom slučaju nije trebala, došlo je do dogovora i nije morala govoriti pred sucem, no ona je bila doista, imala je olakšanje E, nije htjela razgovarati sa sucem, htjela je da odrasli e, rješavaju problem i to je zakonska obveza da odrasli rješavaju problem. I moramo riješiti problem otmice djece, naravno e, što kraće otmica, to je manja šteta. Dakle, slažem se s kolegama koji kažu da strogo pridržavanje konvencije može pomoći djeci, no ipak vidjeli smo i da postoje neki problemi koji se ne rješavaju vraćanjem djece. Dakle, moramo imati različita rješenja za budućnost. E, relokacija, dakle premještanje je najčešće dobro rješenje. Dakle, e, roditelj koji promijeni zemlju boravka da vrati dijete, no to je teško provesti u e, praksi. Naravno, promjena okruženja može biti problemačna i za dijete, no s druge pak strane treba imati u razmatranju i to da se da ljudi stalno mijenjaju mjesto boravka djeteta. Dakle, selitba i, na primjer, u zemlje juga, ako nije ako, se, ako im nije problem preseliti onda zašto je problem e, premještanje? Gospođa de Reuter strahovito brzo čita svoj tekst kao i prethodni govornici, tako da se prevoditelji ispričavaju što ne mogu kvalitetno prevoditi. Moramo imati jasne kriterije unutar Europske unije zašto, zašto ne bismo imali usklađeno zakonodavstvo o premještanju. Moram reći da nedostatak zakonodavstva postaje e, rodno pitanje. Kao što smo vidjeli, brižne majke uh, e, uzmaju djecu, ali majke često i prate e, očeve i ako imaju problema ne mogu se vratiti. Dakle, tu imamo stereotipe o Ostalo vam je još jedan minut, gospođo Druter. Dobro, dobro, evo završavam. Dakle, zamislimo smo situaciju kada dobije muškarac dobar posao u inozemstvu, dakle on je stručnjak, ima da zarađuje dobro i žena ne mora raditi, ona se skrbi o djeci i ostane tu. Drugi stereotip je moj vlasti slučaj, e, poput i drugih, e, Erasmus djece koji nađu partnera u drugoj zemlji. U početku je sve odlično, sve dobro, ali kada e, veza više ne funkcionira, onda je žena ta koja je zarobljena e, u situaciji gdje ne može imati doći do posla, nema pomoć obitelji, mora ostati e, i zarobljena je kako bi ostala blizu djeci. Zato moramo imati pravila o premještanju i to se može riješiti u predbračnom ugovoru. Dakle, ljudi e, se u predbračnom ugovoru dogovaraju oko financijskih pitanja, ali ne, zašto ne i o obiteljskim vezama, osobito odnosa sa djecom. Ja sam insistirala da Pomogla sam jednom paru, nizozemskom paru e, koji su htjeli otići e, selce u Španjolsku i odvesti djecu tamo i htjeli su se dogovoriti oko toga. Dakle, imati predbračni ugovor i pravila o premještanju, to je najbolji način da se zaštiti djecu od e, otmice djece i da se puno toga riješi. Hvala najljepša.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 We will try again later. Let's um, move on to... Um, Imamo problema s jekom kod predsjedavajućeg. To invite Mr. García del Blanco, the EP observer. Zamolit ću gospodina Blanka, promatrača Europskog parlamenta, da nam kaže nekoliko riječi. Dakle, gospodin García del Blanco on je inače promatrač Europskog parlamenta pri konferenciji, Haškoj konferenciji. Thank you, thank you, Chair. I, I, I prefer uh, to, to, to uh, wait for, for the end of, of the... Hvala. Ja ću radije pričekati do kraja let's move on uh, Idemo sada na govornike u ime klubova. Gospodin Wolken. Imate dvije minute. Gospođa Wolken. Pa mm, hvala vam, gospodine mm, predsjedavajući. Da, čestitam na organizaciji ove konferencije povodom 40. obljetnice usvajanja Haške konvencije. Mnogi Mnogoj djeci je pružena pomoć zahvaljujući konvenciji i stalo se na kraj mnogim otmicama, no važno je da ovime nastavljamo suzbijati otmice djece. Drago mi je što je preko 100 zemalja pristupilo konvenciji, veliki uspjeh i sad bi vas upitala koji status imaju zemlje koje žele koje se žele pristupiti, koje žele pristupiti konvenciji, te one koje nisu pristupile konvenciji. I znate li možda nešto o slučajevima nepridržavanje konvencije? Na primjer, ako, ako zemlje odbijaju provesti vraćanje djece. Hvala. Thank you, Ms. Now Hvala. Sada riječ ima gospođa Kinići. Sì, grazie, grazie Presidente. Io voglio ringraziare l'onorevole Kopac e voglio... Hvala. Ja želim eh, zahvaliti gospođi Kopač i stručnjacima. Mislim da smo čuli vrlo zanimljive komentare. Gospođa Kopač je rekla da se u čast 40. obljetnice Haške konvencije moramo prisjetiti odredbi koje su uvrštene u tu konvenciju. Kada je riječ o djeci i otmici djece, znamo da to može doista, da i sukob među roditeljima može doista negativno utjecati na djecu. Nadamo se da je ovaj postupak prilagođen djeci. Mislimo da je vrlo važno da se održava ova javna rasprava ja sam e, bila sutkinja za maloljetnike. Mislim da je važno da stručnjaci budu nazočni i da dijete, neovisno o dobi, znamo da dob nije uvijek najbolji kriterij da bi se ocijenilo koliko dijete treba dati svoj doprinos, ali važno je da se mogu čuti potrebe djeteta. Zanima me od stručnjaka e, kakva im je praksa posebno kod e, saslušanja djece. Što se tiče prethodnog zakonodavnog saziva, ima nekih pitanja koja mi nisu bila sasvim jasna. Dakle, kako ćemo ustanoviti tko je koje je tijelo nadležno kod e, premještaja djeteta, jer ponekad se događa da sudac u mjestu gdje je dijete trenutno ima boravište, dakle ima određene nadležnosti, ali isto tako i sudac e, u mjestu gdje je dijete ranije živjelo. Ne znam što bi nam stručnjaci mogli reći na tu temu. Ima još jedna tema koja mi se čini iznimno zanimljivom, ali moram se držati svog e, vremena mi je zadano. Dakle, zanimalo bi me također još nešto. Različite pravne odredbe zemalja potpisnica i njihova sposobnost e, provedbe uredbe 2 bis Brisel Postoje neke kulturološke razlike kada je riječ o različitim e, pravnim praksama. Neki stručnjaci smatraju da bi bilo dobro da postoje posebni posrednički centri za mirenje koji bi mogli pomoći, međunarodni centri koji bi mogli pomoći u iznalaženju dobrih rješenja za sporove. Izvolite dalje. Thank you very much. Gospođa Melker, hvala. Hvala i zahvaljujem stručnjacima na dolasku. E, ključno je da se pronađu rješenja za otmice, ali još je bolje kada ih nema. Cilje Isto tako mogu biti korisni predbračni ugovori i da se pronađe rješenje prije nego što počne sukob. Roditelji su dužni saslušati svoje djece. Kako to možemo potaknuti? E, radi se o tome da se pronađu rješenja u ovim vremenima pandemije kada putna ograničenja doista otežavaju onako teške postupke. Haška konvencija o građansko-pravnim aspektima otmice djece, bave se pitanjima skrbništva. Mislim da je tu najvažniji interes djeteta. Ne možemo zatvarati oči pred odnosima koji nažalost zvuk je vrlo loš. on the of the child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 Hvala, gospođo Merkel. Sada dajem riječ gospodinu Bretonu na dvije minute. Izvolite. Hvala, hvala vam predsjedniče. Želim zahvaliti svim govornicima e, na obilježavanju 40. 40. obljetnice Haške konvencije. To je konvencija koja često uspjeva riješiti vrlo zahtjevno pitanje međunarodne otmice djece. Nažalost, shvatio sam da usprkos brojnim uspjesima u provedbi te konvencije postoji sve više slučajeva otmica djece u svijetu i zanima me koje države su najčešće uključene u tu nezakonitu otmicu djece a posebno me to zanima na teritoriju Europske unije. Hvala. Thank you very much, Mr. Le Breton. Hvala gospodine Le Breton. Ne vidim da je da su gospodin Matski niti gospođa Obri na vezi ili gospodin Kolakušić na vezi? Nije? Dobro, onda ću sada se pokušati spojiti sa podpredsjednicom Kopač da vidimo hoće li to funkcionirati. Izvolite. Tak, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że wreszcie uda mi się skończyć e, moje wystąpienie. Hvala vam. Evo, nadam se da ću napokon uh, uspjet iznijeti svoje izlaganje. Evo, treća sreća. E, znači, vratila bih se na ove slučajeve s kojima sam se susrela kao koordinatorica za prava djeteta. Glavni problem pri primjeni postupka e, je e, zbog e, lošeg pravnog savjetovanja ili zbog sporog postupka u, na nacionalnim sudovima. Neka dolazi do sustavnih problema u zemljama, govornicima. Kao koordinatorica za prava djeteta se ja zalažem e, za upozoravanje državna tijela na konkretne situacije u kojima se nalaze roditelji, pa i djete naravno. Uvjerena sam i to su potvrdile mnogobrojne studije i gospođe Freeman danas. Znači, uvjerena sam da je trauma koje prolazi dijete zbog otmice e, ostaje e, sa djetetom tijekom cijelog njegovog života. To ostavlja trag na djetetu tijekom cijelog života. I mora se uvijek dijete saslušati u svim pitanjima koja se tiču djeteta i kad se revidirao Brisel 2, kad se ta pravila revidirala zalagali smo se za to da se čuje i dijete kad se raspravlja o pitanjima skrbništva i drugim pitanjima. No, zabrinjava me to što se jedva uzima u obzir e, interes djeteta pri rješavanju obiteljskih konflikata na sudovima. Nekad e, roditeljima ne odgovara da se sasluša dijete i to, tome nekad i pogoduje sama kultura jedne zemlje. Interesi djeteta se često vječuju s interesima e, jednog roditelja, često s interesima majke i djetetu kojemu se uskraćuje mogućnost kontakta s drugim roditeljem se vjeruje da će se izjeva djeteta manipulirati, da će se njom manipulirati od strane roditelja s kojim dijete ima najviše kontakta. Zato bi bilo dobro da sudovima, da se sudovima je veće mogućnosti u tom pogledu. Znači, mislim, dijete prošlo kroz teške, teške traume već zbog otmice, ali još dodatno i zbog sudskih postupaka. E, dame i gospodo, zaključno bih e, se zahvalila e, našim gostima, stručnjacima i još bi postavila dva pitanja. Prvo pitanje, što vi mislite? U okviru ovog sporazuma iz 1980. je je li dijete upoznato sa svojim pravima? Često e, e, e, e sud donosi odluku o vraćanju i sve je odlučeno onda već. No, potom se rješavaju mnoga druga pravna pitanja, poput e, pitanje skrbništva. I često jedan roditelj već ima odluku o vraćanju, no da se ta odluka znači ne provodi od dotične zemlje. A znamo da je jako važno da se u ovakvim slučajevima djeluje brzo. I što je u slučajevima gdje nema e, mehanizama za provedbu. Ako ti nisu učinkoviti, ako se ne primjenjuju, što vi mislite, kako bi se mogli riješiti ili otkloniti takvi nedostaci, kako ne bi došlo do situacije e, da se jednostavno ne poštuje sudska odluka. Evo, e, ispričavam se zbog tehničkih problema. Hvala vam na pozornosti. Hvala lijepo. Sada ćemo dati vrijeme našim, sada ćemo dati riječ ponovno našim stručnjacima da odgovore. Znam da nemamo mnogo vremena, ali evo, e, da ćemo prvo riječ gospođi Adriani de Ruiter. Izvolite. Mrs. de Ruiter, please press on the speak button at the bottom of your page. Thank you. Gospođo de molim vas samo da pritisnete gumb. E, u redu, hvala. Ja ću krenuti od posljednjeg pitanja. Dakle, što se tiče interesa djeteta u konvenciji o premještaju, ako je u interesu djeteta da bude u zemlji boravišta, mislim da je važno da je važno da roditelji znaju da mogu premjestiti dijete, a da to ne bude otmica. Premještaj je moguć, samo u današnje vrijeme nije jasno mogu li to ljudi zatražiti ili ne. Tako da nam treba uredba o premještaju, o preseljenju u EU. uniji. E, mislim da danas u EU uniji gotovo sve zemlje imaju određenu djelotvornost. U, ima nekih problema u Mađarskoj i Poljskoj vezano uz izvršenje i e, vezano uz predbračne ugovore i što se može učiniti da ih se potakne. Pa mislim da su potrebni propisi na razini Europske unije o raznim pitanjima koja se tiču bračnih e, aspekata života. Dakle, gospođa Kinići je rekla o tome kako se sluša djecu, pa to ovisi doista od zemlje do zemlje, postupci se razlikuju i postoje međunarodni centri za mirenje. U Nizozemskoj postoji e, takav jedan centar, u Španjolskoj i različite ustanove pokušavaju se baviti međunarodnim mirenjem i u Briselu postoji jedan projekt, tako da postoji e, to mirenje na međunarodnoj razini, ali je to dosta komplicirano jer roditelji nisu uvijek spremni na to. I zatim što je sa što je s tim što ako neka država ne želi ispuniti zahtjeve mi ne možemo učiniti ništa, ne možemo učiniti više od toga. Hvala. Hvala vam, gospođa Reuter. Mrs. Freeman. Gospođa Freeman. Can you hear me now? Čujete li me? Mislim da me čujete. Ja ću samo reći nekoliko riječi o nekim pitanjima, jer znam da će ostali reći više o drugim aspektima. Ovo pitanje koje je postavila gospođa Kinići odnosi se na prakse kod saslušanja djece. Najbolje prakse. Najbolje prakse kod saslušanja djece su one kada onaj koji vodi saslušanje ima obuku za to koja je adekvatna. U ovom e, istraživačkom projektu koji se bavio interesom djece u sklopu Haške konvencije bio je da svi akteri zaduženi za saslušanje djeteta da su mnogobrojni, da postoji 17 različitih e, vrsta tipova, e, dakle funkcija e, koji saslušavaju djecu od psihologa, sudaca do policijskih službenika za probaciju ovisno o zemlji, jer kao što smo čuli pojedine, pojedini pravosudni sustavi imaju različite prakse i postupke kod saslušanja djeteta. Dakle, nije bitno kako se zove ta osoba. Ono što je važno jest da je prošla adekvatnu obuku, tako da se ne radi samo o bilo kakvoj praksi, nego o jednoj stvarnoj prilici da se čuje glas djeteta. U nekim zemljama se to doista tako odvija, a u drugima baš i ne. Čak i obuka za suce je slaba to nepoznata točka u nekim pravosudnim sustavima. E, suci e, imaju dužnost da saslušaju dijete, ali nisu za to obučeni, tako da to je također nešto o čemu moramo voditi računa. Nadalje, htjela bih prići na pitanje gospođe Melkior o tome kako možemo bolje saslušati dijete, kako potaknuti tu praksu. Mislim da je to vrlo važno. Konvencija, Međunarodna konvencija UN-a o pravima djeteta je sigurno međunarodni instrument velikog značaja. E, ta konvencija se dosta provodi dosta širok, u dosta širokim razmjerima. Možda postoji nekoliko zemalja samo koje nisu stranke konvencije. ali kada je riječ o tim konvencijama, o Haškoj konvenciji iz 1980. i drugim konvencijama, tu se ne jamči sukladnost s duhom ili specifičnostima same konvencije. Što se tiče UN-ove konvencije, premda je ona usvojena u mnogim zemljama, nije nužno inkorporirana u domaće pravo. I mislim da o tome možda vrijedi porazgovarati. Hoće li prenošenje u domaće zakonodavstvo povećati i provedbu, razinu provedbe? Trenutno se premda je un konvencija o pravima djeteta ugrađena u domaće pravo velikog broja zemlja, zemalja to još uvijek ne jamči njezinu provedbu. Molim vas da završite, imate jednu minutu. Dobro, što bi moglo biti od pomoći? Mislim da su potrebne kvalitetnije informacije, dakle informacije o ovoj konvenciji iz 1980. informacije koje su e, prilagođene djeci ja radim sa jednim timom istraživača, znanstvenika. Mi smo dobili e, status promatrača na posljednjoj konferenciji i e, mi pokušavamo vidjeti kako ispuniti tu prazninu i kako doista pružiti nužne informacije djeci i mladima što bi moglo potaknuti njihovo uključivanje u proces i uopće čitav postupak saslušanja djece. Da kako, mogla bi e, vam o tome i duže za one koje to zanima, ali ću sada stati. Hvala vam, hvala na odgovorima i na razumijevanju s obzirom na ograničeno vrijeme. Gospođa Gohoj Hvala, doista veliki izazov pokušati odgovoriti na sva ova pitanja u tri minute. Tako da molim da sve zastupnike da mi se direktno jave koji žele dodatne odgovore. Dakle, prvo pitanje je bilo što je sa zemljama kandidatima i zašto nisu to ratificirali. Postoji niz razloga zašto e, neke zemlje nisu ratificirale konvenciju. neke zemlje potpišu, ali ne ratificiraju zbog promjena u administraciji ili ciljevima politika. Što se tiče drugog pitanja, vezano s praktičnu provedbu, što se događa sa zemljama koje ne ispunjavaju, e, odnosno koje ne provode. E, nažalost,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 a sada ćemo zaključiti ovu raspravu i sada ćemo dati riječ Ivanu Garciji del Blanku, promatraču Europskog parlamenta pri ovoj konvenciji. Izvolite. Hvala. Hvala lijepo. Pa prije svega želim čestitati na obilježavanju ove 40. obljednice u zaštiti interesa djece. Želim samo istaknuti nekoliko stvari. Prije svega, kako bismo doista u potpunosti mogli upražnjavati temeljne slobode poput slobode kretanja, e, ne smije postati rizik za naše sugrađane, uključujući one ranjivije, a to su djeca. Međutim, prema djeci se ne smije postupati kao pasivnim subjektima što se tiče njihovog života i lokacije i mora se čuti njihov glas vezano uz njihovu budućnost. Već smo razgovarali o tome, to je doista ključno. O e, tome smo razgovarali za vrijeme ove javne rasprave. To pravo se mora doista zaštititi Posebno smatram da unutar Europske unije moramo e, se pobrinuti da oni koji saslušavaju djecu prođu odgovarajuću obuku, kvalifikacije, te da imaju odgovarajuće instrumente na raspolaganju. Moramo zajamčiti da bez obzira na to kakav e, postupak prolaze djeca da se izbjegne da bilo ko tko želi zlouporabiti takav osjetljivi položaj djece to učini. Finally, It is equally important that we rise... Isto tako je važno da se svi informiraju o mogućnosti da sudjeluju u ovom postupku da bi se zaštitila njihova prava. I premda postoje još razlike među državama članicama, Mislim da se možemo složiti da ne možemo marginalizirati djecu kada je riječ o kritičnim odlukama koje utječu na njihov život i da moramo voditi računa o načelima iz konvencije. Evo, to bi bilo sve. Doista mi je bilo čast e, biti sudomačin ove rasprave i nadam se da ćemo nastaviti surađivati u budućnosti. Hvala lijepa. Gracias, señor García Blanco. Muchísimas gracias a todos los debate de bih se vama, gospodine García Blanco, svim eh, gostima i stručnjacima i vama koji ste sudjelovali u debati i mm, puno hvala ovaj stručnjacima koji su nam dali tako vrijedne i važne informacije što se tiče politike primjene i, ovo je svakako jedan važan korak u pravom e, smjeru kako bismo razmotrili dodatne mogućnosti da bismo zaštitili prava djece i obitelji. E, prije nego što zaključimo ovaj sastanak bih e, vas obavijestio o rezultatu glasovanja o izvješću Duran, 22 glasovanja, 22 za, 5 protiv, 6 e, suzdržanih izvješće usvojeno i čestitamo gospodinu Durandu. Ako nema ništa pod točkom razno, bih vas obavijestio da sljedeći sastanak će biti od 1. do 3. 12. i 7. 12. od 12 e, do 2.30 i kasnije popodne također. Zahvalio bih se svima, e, tehničarima, e, tajništvu i, i, i prevoditeljima. Hvala i vidimo se u prosincu.